On alors commencer. E, počet ćemo. Jesu li svi spremni? E, dobar dan, dobro večer svima. Dobro večer e, u prvom redu doktoru Mukwegeu. Dobrodošli u Europski parlament. C'est un grand honneur. E, vrlo mi, velika mi je čast da vas ovdje pozdravim uz Andreja Plenkovića, potpredsjednika odbora za vanjske poslove i e, kao i gospodina Louis Michela, predsjednika odbora acp e, Da vam predstavim, da vam predstavim doktora Mukvega, čovjeka koji njeguje žene koji liječi žene. Mislim da je to najbolja prezentacija njegove e, osobnosti. Mi ga ovdje pozdravljamo e, vrlo toplo u jednoj večeri, e, teškoj večeri ovdje u Strasburu. Imamo težak problem s prometom E, neki kolege nisu mogli doći jer su blokirani u prometu, ali oni će malo zakasniti, ali vi ćete biti ovdje do srijede pa ćete imati vremena da ih upoznate. Gospodine Mukve, e, vi ste dobitnik nagrade Saharov za ovu godinu. On je ginekolog, glavni liječnik u e, bolnici Panzi u Republici Kongune. Zahvaljujem Denisu Mukvegeu. E, e, e, on sprečava masovno ono razaranje koje je razorilo mnoge obitelji sela, uništilo mnoge žene. On je pobornik ljudskih prava i zahvaljujući takovim ljudima mi ćemo se zajedno boriti protiv ovakovih nedjela. Mi ćemo govoriti večeras e, sa gospodinom doktorom Denisom Okvego o svemu onome, o njegovu životu, o njegovu putu, o njegovoj specijalnosti a i o teškoćama s kojima se sada suočava, a to, te su teškoće brojne. Dati ću sada riječ a gospodinu Pongi, potpredsjedniku odbora za razvoj, a zatim gospodinu Plenkoviću, potpredsjedniku odbora za vanjske poslove. E, a onda će govoriti e, gospodin Louis Michel, a onda ću, e, ćemo saslušati kolege koji žele uzeti riječ. Gospodin Ponga ima riječ. Hvala gospođo predsjednice, dragi kolege, dragi doktore Mukwege Veliki kam je čas kao potpredsjednik odbora za razvoj da supredsjedavam ovoj večeri, vaš, ovom sastanku s vama. E, dragi doktore Mukwege, mi poznajemo vaše angažman u Republici Kongo za e, borbi za e, ljudska prava, naročito za prava žena i za Eh, rekonstrukciju eh, iskasapljenih eh, tijela žena vi im ne dajete ponovno, samo ponovno život već i dostojanstvo dušu i dostojanstvo vi radite jedan veličanstven posao ali vi se također borite za slobodu i ljudska prava naročito za slobodu mišljenja u Republici Kongo i u regiji e, e, vaša borba i za ljudska tijela i za ljudska prava i slobodu e, vam je donijela nagradu Saharov za 2014. za slobodu mišljenja i ta je nagrada zaista zaslužena. Čestitamo vam na vašim dijelima na vašoj na aktivnosti vi koji e, rekonstruirate tijela i duše e, osakaćenih žena nasilje e, e, je nasilje na, na dušama naročito u vašoj regiji to je jedno zlo koje, protiv kojeg se stalno borimo zajedno s vama E, Čestitamo vam na vašem angažmanu i na hrabrosti. Zahvaljujemo vam. Hvala gospodine Ponga, gospodin Plenković ima riječ. Hvala lijepa e, gospođo Valansjeno i hvala e, dragi Moris, dragi Mišel, gospodine ministre. E, dragi gospodine Mukwege, dragi kolege, drago mi je što su predsjedavamo ovom sastanku danas na večer u ime predsjednika gospodina Elmara Broka koji e, nam se nažalost nije mogao pridružiti od 1988. E, dajemo nagradu Saharavu za slobodu mišljenja pojedincima i organizacijama koji nam pokazuju kako je esencijalno za demokratski život zemlje da zaštitimo ljudska prava i temeljne slobode. Tijekom godina ova je nagrada postala konkretni izraz naše kolektivnog angažmana za zaštitu i promicanje ljudskih prava i našu podršku onih koji se svakodnevno bore za slobodu i pravdu na cijelom svijetu. Ima još toliko mjesta na svijetu gdje se pojedinci i skupine još uvijek bore za ova ljudska prava, osnovna ljudska prava, za određivanje svojih vlastitih života i budućnosti. Ove godine e, čestitajući još jednom doktoru Mukwegeu i e, dodjeljujući mu ovu nagradu konferencija predsjednika priznaje i borbu Euromajdana e, i Ukrajini i Lela Juzef Junus e, u Azerbajdžanu. To je poruka ljudima u našem istočnom susjedstvu da čujemo njihove glasove i podržavamo njihovu borbu za ljudska prava u njihovim domovima. Drago mi je što čujem da će predstavnici Euro Euromajdana prisustovati ceremoniji u srijedu. Nažalost, e, gospođa Junus je još uvijek u zatvoru, njeno se zdravlje pogoršava, a delegacija parlamenta nije mogla dobiti dozvolu da putuje u Azerbajdžan, ali će njen glas biti čun e, e, sa, zajedno s Dinarom Junus koja će biti na ceremoniji. E, danas odajemo počast e, doktoru Denisu u dobitniku nagrade Saharov. Zajedno s njim smo svim onim ljudima koji se svakodnevno bore za ljudska prava dajući im univerzalnu vrijednost. Završit ću e, citatom Elinore Roosevelt pri usvajanju deklaracije u ljudskim pravama. Ljudska prava počinju na malim mjestima, blizu našim domovima, tako blizu e, da se ne mogu vidjeti na nijednoj karti na e, e, oni počinju u domovima, u uredima, na mjestima gdje svaki čovjek, žena i dijete traži pravdu, jednake mogućnosti, jednako dostojanstvo bez diskriminacije. Bez kolektivne akcije da štitimo takva prava u tim malim mjestima nema napretka u e, širem svijetu. E, hvala vam lijepa i još jednom čestitke. Sada gospodin Mukvege ima riječ, izvolite. E, Večers. E, i, se borim s velikim osjećajem ali imam i veliku nadu e, u ovom susredu e, sa zastupnicima Europskog parlamenta. Zahvaljujem potpredsjednici, potpredsjednici odbora za vanjske poslove što predsjedava ovom panelu. Također predsjedavam. Zahvaljujem potpredsjedniku odbora za razvoj i potpredsjedniku odbora za vanjske poslove za, na njihovu sudjelovanju. Zahvaljujem gospodinu Luiju Mišelu e, što je, što je danas ovdje s nama. Dragi zastupnici, e, e, Demokratska republika Kongo je prošla e, kroz jedan od najmračnijih e, razdoblja svoje povijesti, 20 godina e, rata. Nažalost, ovaj rat nije prošao u obliku klasičnog rata. Taj se rat vodi na tijelima žena. Mi smo imali trenutak u našim životima <clears throat> kad smo se našli na jednom mjestu gdje su se događale tragedije 1988. E, kad smo osnovali našu bolnicu da bismo smanjili smrtno djece koja je bila vrlo visoka u našoj regiji mogli smo konstatirati da imamo jednu novu patologiju. Na početku smo mislili da je to koincidencija ili nešto prolazno, ali nažalost e, prve godine 1999. imali smo 45 žrtvih e, e, nasilja, to jest silovanja rekli smo da moramo činiti razliku između silovanja koji se smatra e, nepristajanjem u seksualnom odnosu spolnom odnosu koji e, je vrlo ozbiljna drama za žrtve i koja utječe na cijeli život žrtve i nasilja koje se koristi kao ratno oružje koji ne samo da e, e, obešćašćuje e, žene već nastoji razoriti život te osobe, te žene. To je način da se negira ljudskost žene kad vidite ono što se događa na njenom tijelu jer Eh, žena eh, je nositeljica života eh, te žrtve mi njegujemo i nakon godine dana smo shvatili da je broj žrtava tako velik da ne možemo da to ne možemo smatrati kolateralnom štetom rata E, način na koji se to događa e, pokazao je da je to e, planirano ne može se silovati 200 žena u jednoj večeri bez jednog unaprijed smišljenog plana to nasilje su bili je bilo kao potpisi i moglo se točno vidjeti lezije rane e, koje su nanosile pojedine skupine e, tih e, vojnika sve se to događalo u našoj regiji do danas smo imali na njezi više od 42 tisuće žena koje zaprimamo na holistički način E, mi smo se najprije koncentrirali na fizičku njegu, na e, medicinsko liječenje, međutim ubrzo smo shvatili da psihička oštećenja su tako duboga da ne dozvoljavaju da žena ne može započeti ili e, opet normalan život. Stoga smo ih i psihološki morali liječiti i e, postepeno smo e, se također borili i za njihova prava e, ta potreba za pravdom za zaštitom je naročito akutna kod tih žena one moraju dobiti zadovoljštinu od zajednice i, nakon ove tri etape još uvijek e, i moramo davati podršku na socijalnom i e, ekonomskom planu jer kad su one ekonomski snažne one onda se e, mogu integrirati u društvo one se moraju integrirati svojim sposobnostima E, činjenica da žena donosi toliko mnogo e, društvu e, pokazuje da društvo mora ići prema ženama. Pred tom dramom, tragedijom, mi smo pokušali kontaktirati medije, nastojali smo signalizirati javnom mišljenju i međunarodnoj zajednici što se događa ali nas je pogodila e, zaglušujuća tišina e, to nije pitanje žena to je pitanje naše humanosti to, nije pitanje koje možemo smatrati e, da se može riješiti u jednoj skupini to se mora rješavati zajedno cijeli svijet mora sudjelovati u rješavanju tog problema stoga nastojimo širiti informacije o dubokim uzrocima ovih drama kako bismo spriječili da se te tragedije ponavljaju da se žene koriste kao meta E, ratnog djelovanja. Mi smo e, potpisali nekoliko mirovnih sporazuma, međutim svi ti sporazumi imaju u sebi klicu ponavljanja. I u 2013. imali smo jedan mirovni sporazum potpisan u Addis Abebi e, koji smatramo mirovnim sporazumom nade jer to je prvi mirovni sporazum koji ne e, sadrži klice ponavljanja sukoba u našoj regiji. Dame i gospodo zastupnici, e, ja bih e, želio reći nešto što me posebno brine večeras molim vas da nam pomažete na ovom putu pravde, mira i razvoja u jednoj ranjenoj zemlji nas e, već podržava Europska unija, e, dobivamo veliku pomoć, a ova nagrada Saharov će dati novu nadu e, narodu Konga. Ja sam 2000 km od Kinshase, ali ova nagrada njezin se glas čuje u Kinshasi i narod Konga zna da nije napušten Eh, angažman međunarodne zajednice na rješavanju ovog problema i politički diplomatski angažman je bez presedana eh, svi ljudi imaju nadu da će ovaj puta eh, ovaj problem biti rješavan u samom korijenu. Europska unija je jamac u ovom, ovom mirovnom sporazumu kao i drugi partneri koje sada neću e, nabrojiti. Da e, u 2014. vidimo da imamo e, prepreka provedbi ovog sporazuma jer pregovori iz Kampale kasne. Vidimo također da sporazum ne napreduje onako kako bismo željeli u našoj regiji. Primjer toga jeste sigurnost situacija u istočnim provincijama gdje svakog dana dobivamo informacije o masakrima, o nasilju koje, sad e, se vrši drugačijom strategijom i e, narod postaje nestrpljiv. Imamo demonstracije žena koje više ne dopuštaju nasilje nad svojim djecom e, na teritorijima gdje se vrše ovih, ovi masakri, to nam zapravo oduzima nadu. Čini se da, da danas imamo rješenja da se revitalizira proces mira i da se spriječi nasilje u ovim sukobima e, moramo pojačati e, napore protiv nasilja jer nažalost e, u, u ovim krajevima gdje su stotine tisuća žena bile žrtvama nasilja moramo se sukobiti s njihovim e, krvnicima moramo e, pojačati sigurnost u tim regijama moramo e, okončati ove frustracije ono sukob nadilazi granice Republike Konga stoga moramo imati dijalog u cijeloj regiji bez toga neće biti rješenja e, neutralizacija ovih naoroženih skupina e, možda ćemo ovdje imati o tome rasprave pitamo se da li smo iskoristili sve opcije danas imamo ultimatum koji je dan o ederu e, pitamo se da li je međunarodna zajednica iskoristila sve poluge koje su na raspolaganju jer ovo nasilje e, e, traje već 20 godina. Narod je iscrpljen. Danas očekujemo e, i reformu sigurnosnog sektora. Parlament je izglasao jedan zakon koji nije proveden naš narod e, nema povjerenja u svoju vojsku i policiju e, on je još uvijek ugrožen e, željeli bismo vidjeti sudjelovanje građanskog društva u provedbi ovog okvirnog sporazuma međunarodna zajednica bi trebala nadzirati zašto sporazum ne funkcionira E, oslanjamo se na demokratsko upravljanje i institucije koje nam mogu pomoći da vratimo mir u našoj regiji. Hvala vam na pažnji. Hvala lijepa doktore Mukwege. Gospodine Mišel, imate riječ. E, hvala, gospođo predsjedne, dragi doktore, dragi kolege, e, dame i gospodo, dragi. E, Margaret Jur Senar je napisala lijepu maksimu, rekla je sljedeće i citiram nesizmjerni misterij svemira stavlja u redovnim razmacima na crtu vremena svjetle stupove koji pokazuju put svijetu kad se ovaj izgubi. Kraj citata. Doktore Mukwege, dragi prijatelji, dragi sretan sam što vas vidim u Europskom parlamentu, auditoriju ljudskih prava, da proslavimo vaše zasluge, da odamo počast vašem radu, e, duhu solidarnosti, vašoj predanosti, snazi vašeg karaktera kojem ste se suprotstavili neprihvatljivom, neizdrživom tragediji koja se odigrava u planinama Konga. Vašom neumornom akcijom, upornošću, e, vašom ljubavi za drugom, svima nam dajete poduku humanosti, skromnosti, poduku života vaša jednostavnost, briga za druge spašavaju nezainteresirane od sramote, a našoj savjesti daju privid dostojanstva. E, vi ste jedna od najljepših savjesti vaš, našeg stoljeća. Ništa nije izgubljeno dok e, primjeri poput vaših pomažu najslabijima ljudima bez glasa i imena. Vi ste od e, bolnice Panzi učinili mnogo, mnogo više od bolnice. Vi ste učinili obitelju centrom solidarnosti, poštivanju bližnjega, e, pravde. E, to je hram humanosti vaše djelovanje politička akcija koju vodite u ime ljudskih prava, života i demokracije za iskorjenjivanje ponašanje nedostojnog eh, od 21. stoljeća. Vi ste eh, vi ste eh, pokazali svojom akcijom upornost. E, svjedočimo vašoj borbi koja želi iskorijeniti ove čine. Vi odbijete i vi ste to rekli nekoliko puta, vaša akcija e, negira ova čine. Vi ste dokaz da svi pripadamo istoj povijesti, narodu i civilizaciji. Vi ste istinski univerzalist koji služi na čast Africi i cijelome svijetu. Ovom nagradom vam Europa pokazuje da je na, u ovoj borbi na vašoj strani, da je s vama. Hvala vam. Hvala lijepa. Sada dajem riječ kolegama. Nemamo puno vremena. E, sigurno biste htjeli da vam doktor Mukwege e, e, odgovori na pitanja. Imam sljedeće gospod, ljude na popisu. Pročitala sam njihova imena. Na kraju dolazi gospodin Bašir. Izvolite, imate riječ. Počet ćemo sa gospodinom Preda. Hvala lijepa gospođo predsjednice. E, čestitam vam doktore Mukvege na ovoj nagradi Saharov 2014. Ovaj je izbor bio težak jer smo imali tri kandidata na e, konačnoj e, listi. E, ovdje se radi o e, borbi protiv e, nasilja nad ženama imali smo i Euromajdan i gospođu Junus sve su to kandidati koji su dostojni ove nagrade Gospodine doktore Mukwege, pozdravljam vašu odlučnost u ovoj borbi koja traje već 16 godina. E, vi pomažete ženama koje su pretrpjele nasilje, e, a vi to radite i time dovodite i u opasnosti vlastiti život. Međutim, E, stotine tisuće žena u Kongu su bile e, žrtvom e, seksualnog nasilja one su žrtve jednog rata postale su meta ratnog djelovanja mi pozdravljamo rad svih liječnika koji se svakodnevno bore za živote tih žena i odaju počast Hipokratovoj zakletvi E, e, borba protiv seksualnog nasilja e, je jedan od prioriteta političkih prioriteta Europske unije. Već smo u prošlom sazivu pozivali na akciju protiv nasilja u vašoj zemlji. Ukazivali smo na činjenicu da treba kazniti počinitelje tih dijela Eh, želio bih znati koji bi prema vama bili prioriteti u vašoj zemlji da se eh, eh, dokrajče ova zlodjela. Kako vas možemo pratiti u toj borbi? Nažalost, ovi, ovo zlostavljanje žena Eh, je dokaz eh, slabosti koja slijedi nakon sukoba eh, vaša zemlja mora napredovati mi ćemo poslati jednu misiju koja će pratiti iz, izbore u vašoj zemlji treba dovesti do reformi ustavnih reformi E, e, u, bili ste u e, Briselu u listopadu i govorili ste o ustavnim promjenama. Kakva je sada stanje rasprave u vašoj zemlji na ovu temu ustavnih promjena? Gospodin Panzeri ima riječ. Izvolite. Grazie. Hvala vam. Hvala vam što ste došli Ove godine slavimo 15. obljetnicu rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325 koja je usvojena 31. listopada 2000. koja je još uvijek na snazi. I mislim da je dobro nakon svih ovih godina zapitati se gdje smo. Rezolucija naglašava važnost uloga žena u sprečavanju i rješavanju sukoba te u izgradnji mira. Tu se izražava bojazan zbog žena, mladih, djece. No isto tako se naglašava važnost da se usvoji perspektiva koja je utemeljena na rodnoj ravnopravnosti i to sve u cilju održavanja mira. Ugrožavanje prava žena je zapravo pitanje zaštite ljudskih prava i u Demokratskoj Republici Kongo procjenjuje se da za vrijeme posljednjeg sukoba da je gotovo 40 e, žena dnevno silovano. Poštivanje prava žena znači da ne možemo dozvoliti toleriranje ovakvog nasilja. Nakon usvajanja rezolucije Vijeća sigurnosti broj 1325 i 1820 problem seksualnog nasilja u sukobima se ocijenio toliko važnim da je glavni tajnik UN-a imenovao posebnog izaslanika za probleme vezane uz seksualno nasilje u oružanim sukobima. I svakako sam danas sve više uvjeren da Europska unija mora poticati i podržavati te sustave i tranzicije, te bih htio u vezi s time čuti vaše mišljenje. Na kraju pridružujem se čestitkama i smatram da nagradu koju je dodijelio Europski parlament je zapravo ogromno priznanje koje naglašava jednu od najvažnijih tema ljudskih prava u Kongu, u Africi. I to ne samo prava žena. Među žrtvama oružanih sukoba nisu samo mrtve osobe, tu su i žene koje su mrtve iznutra, žene koje su žrtve strašnog nasilja, nasilja koje ostavlja tragove zauvijek i nasilje koje uništava reproduktivni sustav žena, uništava dostojanstvo žena te uništava socijalno tkivo. Vaš rad kao ginekologa i vaše operacije koje su vas učinile jednom od najvećih svjetskih stručnjaka u e, rekonstrukciji ženskog reproduktivnog sustava te sva podrška i psihološki programi koje ste pružili ženama, sve to smatram nevjerojatno bitnim. I smatram da zaslužujete u potpunosti Saharovu nagradu. Mi kroz dodjelu ove nagrade želimo potvrditi da su prava žena ključna poluga za izgradnju zrelog društva te da su neizostavan element u rješavanju sukoba koji pogađaju brojne dijelove našeg planeta. Ovo je jako velika podrška Europske unije i Europskog parlamenta. Hvala vam. Hvala vam gospodine Panzeri. Gospodin Tanak. Gospođo predsjedavajuća, doktore Mukwege, ja vam se želim zahvaliti u ime svojeg kluba zastupnika, europskih konzervativaca i reformista. No, želim vam čestitati i kao kolegu liječniku, ja sam psihijatar i slažem se s vama da postoje ogromne psihološke posljedice osim fizičkih oštećenja kod ovakvih, kod ovih žena, žrtava nasilja. Dugo sam zainteresiran za Kimberly proces. E, to je proces koji se bavi e, sukobima vezanim e, oko dijamanata i zanima me biste li vi sudjelovali u širenju ovog programa ne samo na diamante već i na druge mineralne rude koji se vade iz tih područja i to u sukobima. Prošle godine sam i sam organizirao jedan e, seminar o silovanju kao oružju rata u Demokratskoj Republici Kongo. Imali smo tu goste, imali smo i videokonferenciju sa Kongom Bivši e, vanjski ministar, e, ministar vanjskih poslova William Hank je također ove godine organizirao jednu konferenciju u Londonu, gradu kojeg ja predstavljam, o istoj temi seksualnog nasilja u oružanim sukobima i to sa posebnim fokusom na Afriku i Demokratsku republiku Kongo. Doktore Mugwenge, Dodjela Saharove nagrade 2014. godine za rad u liječenju žena žrtava ovakvih zločina je prema mojem mišljenju važan znak i važan signal koliku važnost ovaj Europski parlament posvećuje borbi za prava žena. I to ne samo u Demokratskoj republici Kongo, već u svim ostalim sukobima diljem svijeta. Isto tako slušamo o neprimjerenim, nedopustivim postupcima Isisa prema žena, prema ženama mm, iz jeziza, dakle koje nisu samo silovane, već se prodaju i kao seksualne robinje. Čestitam vam još jednom, doista zaslužujete Saharovu nagradu za ovu godinu. Thank you very Hvala vam gospodine Tanok, a sada gospodine Ostrevićius. Hvala vam, predsjednice. Doktore Mukwege, čestitke i iz kluba zastupnika liberala u Europskom parlamentu. Smatram da doista zaslužujete ovo priznanje i ovu nagradu. koja vas stavlja u skupinu važnih svjetskih ličnosti s obzirom na važnost posla koju obavljate u vašoj zemlji. Ove osobne tragedije i duboke fizičke rane koje ostaju nakon nasilnog silovanja žena, djevojčica i ostalih u zonama oružanih sukoba, sve nas to ne može ostaviti neutralnima. Zanima me, e, slušao sam vaš e, govor o e, korištenju seksualnog nasilja u oružanim sukobama. Smatrate li doista je simbolično da Saharova nagrada vam se uručuje u godini kada Europa slavi stotu obljetnicu Prvog svjetskog rata, koji je započeo 1914. Riječ je o simboličnoj slučajnosti, no sve to pokazuje da razaranje i strah od oružanih sukoba postaju nešto što je još uvijek neprihvatljivo diljem svijeta. Hvala vam mnogo još jednom i želim vam puno uspjeha u dosadašnjem radu e, te u budućem radu. Imamo, e, sad smo čuli mnogo pitanja, pa će doktor Mukvege odgovoriti na pitanja koje smo do sad čuli. Još jednom zahvaljujem e, predsjednici ovog panela i mislim da je prvo pitanje da se odnosi e, na počinitelje ovih zlodjela Mm, mm, mm, mislim da e, e, osjećaj koji mi imamo i koji imaju žrtve da da se to pitanje e, kažnjavanja počinitelja nikad nije postavilo i da to nasilje nastavlja E, čak i u ovom trenutku dok vam govorim. E, borba protiv ovog nasilja mora biti u središtu e, našeg djelovanja. To su strašni zločini koji razaraju ljudskog žrtava i ako mislimo da su iskorišteni svi instrumenti pravde, to nije točno. Da, danas to još nije učinjeno. Naravno da e, tu postoje te, teškoće pri kažnjavanju e, instrumenti koji postoje u Demokratskoj Republici Kongo Imamo i strane vojske koje su bile u Kongu e, tijekom određenog razboj, razdoblja i oni su e, kršili ljudska prava. I biti će jako teško da se te ljude e, dovede pred lice pravde. Neki će biti suđeni, a neki neće biti suđeni. Prema tome e, kazneno gonjenje, e, do toga treba svakako doći. I ljudi koji su počinili e, to nasilje, kršili ljudskih, ljudska prava, uvijek imamo mogućnost da ih gonimo E, čak i na pedagoškom planu smatramo da je to jako važno. Ono što se događa u Demokratskoj Republici Kongu, e, kad smo potpisivali mirovne sporazume, e, morali smo regrupirati vojne skupine. Oni koji su kršili ljudska prava su bili unapređivani oni su ušli u vladu, u, e, unapređivani su u vojsci. E, I ja sam u uvodu već rekao, to nas stavlja u vrlo tešku situaciju e, jer sada tražimo od žrtve da traži zaštitu od nasilnika. Mislim da tu imamo nekoliko slučajeva gdje ti ljudi prijete i oni kažu ništa se, mi se ne može dogoditi, radim što želim. To je vrlo ozbiljno za demokraciju. Ljudi koji su na vlasti su nasilnici i oni vrše nasilje e, nad, e, nad vlastitim stanovništvom. I u vojsci, u policiji e, imamo takovih ljudi i kako ljudi mogu vjerovati E, e, oni koji su ih jučer silovali sada e, su na vladajućim pozicijama. imamo sada u, situaciji svi mladi ljudi kad su mobilizirani, oni su sada demobilizirani, nikad nije došlo do E, mentalne demobilizaciji. To su mladi ljudi e, kojima su prani mozgovi e, pa, pa su čak silovali svoje bliske rođake kako bi pokazali da je njima sve dozvoljeno i e, jako je teško djelovati kad imate ljude u takvoj psihološkoj situaciji, u takvom mentalnom sklopu. I e, e, nemamo nikakve programe, korektivne programe Eh, i razgovarali smo sa eh, visokim eh, povjerenikom za ljudska prava kako bismo mogli nekako riješiti tu situaciju sa čuđenjem smo konstatirali kad smo kontaktirali vladu da smo i bilo je organizacija koje su žele to, u tome sudjelovati. Međutim, vidjeli smo da vlada često štiti krvnike. I do danas nije bilo nikakvih e, programa obeštećenja žrtava. Kad smo e, potpisali mirovne sporazume, E, ta, to je povjerenstvo bilo jedno od retkih koje zaista nije e, djelovalo. Imamo toliko žrtava seksualnog nasilja koji e, neće dobiti i ne mogu dobiti zadovoljštinu E, žrtve nemaju mogućnost da kažu e, što im se dogodilo i kako se osjećaju i stoga na nivo e, u bolnici mnoge žrtve tamo iznose ono što su proživjele. Međutim, to bi se trebalo dešavati pred licem pravde na sudovima mm, to je jedini način kako bi se moglo spriječiti ponavljanje ovih zlodjela. Imamo i pitanje i raspravu o, ustavnim promjenama. Danas imamo dojam da da te ustavne promjene se sada usporavaju možda zbog toga što se e, događa u Burkini Fasu ako dođe do ustavnih promjena u Demokratskoj Republici Kongo e, da bismo o, e, bojimo se da će ovaj mirovni proces e, nas mogao opet dovesti na nultu točku i i to će dovesti do e, još nasilja, do više smrtnih slučajeva u zemlji koja je već mnogo propatila. E, trebali smo povećati političku odgovornost e, jer to narod zahtjeva. Mislim da ustavne E, promjene bi nas dovele deset godina unatrag, a to bi bila šteta. E, kad gledamo ono što se događa u Burkini Faso, e, mislim da ćemo organizirati izbore sa istim ustavom i da će tek e, sljedeći savez, saziv parlamenta onda moći provesti ustavne promjene koje su potrebne. Što se tiče E, e, e psihološki tretman. Mi polazimo od ideje da trebamo jedno holističko liječenje ono što dovodi e, žene u e, bolnicu Panzi, su u prvom redu e, fizičke rane ali kad smo liječili te fizičke ozljeće žene su padale u depresiju pa je čak bilo i samoubojstava ja sam ih slušao i e, točno je da e, mi trebamo operirati, trebamo rekonstruirati tijela tih žena, ali moramo e, pristupiti tome holistički jer inače ne možete ispravno odigrati svoju ulogu liječnika. I ta situacija dovela do spoznaje da ja sam ne mogu igrati ove dvije uloge pa smo stoga ovu psihološku obradu ozbiljnije shvatili ali zato trebamo više vremena nego za fizičko liječenje jer je za neke žene vrlo teško da se oporave od ovih e, e, traumi e, one imaju i djecu koja su rezultat seksualnog nasilja Eh, imamo eh, mnogo žena koje su bile također eh, seksualne robinje i onda su zanjele iz tog spolnog odnosa sa svojim krvnikom. To dovodi do teških trauma koje je vrlo teško liječiti. To baca majku u traume, u teške traume. E, u nekim e, slučajevima e, moramo te žene dugoročno liječiti. Mentalno zdravlje mora biti dio primarnog zdravstvenog liječenja kako bi se te žrtve ponovo mogle ući u zajednicu, integrirati se voditi jedan zdrav život. E, to je u stvari veliki problem u Demokratskoj Republici Kongo. E, mi smo danas u jednoj regiji koja je e, jedna od najbogatijih regija na svijetu, a stanovništvo je jedno od najsiromašnijih na svijetu. Mm, E, e, žene e, nemaju mogućnost da sigurno rađaju imate stotina tisuća žena koje rađaju u strašnim uvjetima pa je smrtnost djece vrlo visoka moram reći da ima ovdje zemalja koje E, koje nam pomažu e, u, toj situaciji. Imamo tisuće žena e, koje nemaju pristupa liječničkoj njezi. Ono što mi želimo jeste da Evropska unija znam da ima jedan zakon koji ćete izglasati ubrzo E, želimo da taj zakon bude e, još stroži kako bi e, se bismo imali mogućnosti da vršimo kontrole na svim nivoima i tu nam Europska unija mora pomoći ne samo u rješavanju ovih kriznih problema već da se zaista poštuju ljudska prava u ovom e, financijskom i ekonomskom aspektu. E, mislim da se ta situacija može promijeniti e, dovoljno da imamo jednu strategiju koja sprečava ovu eksploataciju e, naroda u, našem, u našoj državi želim zahvaliti i čestitati e, britanskom zastupniku koji je ovdje govorio o inicijativi Williama Heiga e, s kojim smo se sastali u lipnju. On je okupio 150 zemalja ko, koje nastoje spriječiti nasilje i silovanje kao ratnog oružja. Ova inicijativa koju može nastaviti Europska unija e, jer nas to može dovesti do situacije u kojoj možemo e, reći ne ovakvoj praksi Govorili ste o Siriji, o Iraku, o e, Nigeriji. E, zaista je stražno kad vidimo da netko ko da se ljudi hvale ovim svojim nasiljima e, kad vidimo te ljude koji se u javnosti pokazuju u javnosti nastupaju a e, istovremeno su vršili ili vrše nasilje na željama Mo, postojati e, e, crvena crta protiv kemijskog oružja jer to dovodi do transgeneracijskih oštećenja imali e, pozitivnog razvoja u mojoj zemlji. Mi e, gajimo nadu da je to slučaj. E, nadamo se da će se situacija promijeniti. Danas imamo jedan problem vlada neće da ti problemi postoji u Demokratskoj Republici Kongo Mm, e, e, i nadali smo se e, da ćemo imati jedan kazneni sud, da će se ustanoviti u našoj zemlji jedan kazneni sud protiv ovih kršitelja ljudskih prava, ali još uvijek čekamo da se taj sud ustanovi koji nam je vlada obećala. Ako ako e, Republika e, Kongo prihvati činjenicu da e, problem postoji, onda postoji i nada. Postoji nada da ćemo moći u te akcije uključiti i žene. Kad vidim patnje kroz koje te žene prolaze, s kojim dostojanstvom one e, to podnose e, kako nastupaju u svojoj zajednici u društvu mislim da nada nije izgubljena hvala Madame Lezing. gospođa Leding ima riječ. Hvala lijepa. Ja sjedim ovdje. Poštovani doktore Mukvege, e, e, drago mi je i ponosna sam e, što vam mogu ovdje čestitati u, ime mog kluba zastupnika Ujedinjene ljevice. Ova nagrada se nažalost često politički instrumentalizira E, stoga je e, moj klub zastupnika često kritičan vizavi te nagrade stoga nam je vrlo drago što ste upravo vi dobili tu nagradu pozdravljam vas kao i moji kolege čestitam vam na vašem veličanstvenom e, radu neću ponavljati što je već rečeno htjela bih spomenuti da sam i sama radila u, u psihijatrijskoj pomoći koju organiziram država pa znam dobro da ti ljudi cijeli život trpe od ovih traumi među traumatiziranim ljudima je bilo mnogo žena i djece ali mnogo mla, mladića koji su pobjegli iz ratnih područja. Znam kako je teško ljudima koju pomažu žrtvama to je jako teško i stoga vam moramo odati veliko priznanje. Znam vrlo dobro da nasilje nad ženama nije tipično samo u vašoj regiji, da se ono događa svugdje. I ovdje u Europi je to bio dio rata. seksualno nasilje e, smo vidjeli i u Siriji i u Iraku Eh, ne radi se samo od 200 eh, žena, eh, to radi se o tisućama žena koje su odvedene u ropstvo i prodane kao seksualne rodonje, a, robinje, a to se događa u 21. stoljeću. mi u Europi i mi zastupnici u Europskom parlamentu smo E, su odgovorni za to. Ako je seksualno nasilje e, dio rata, onda e, ne smijemo tužiti samo počinitelje. Moramo se boriti protiv rata. Moramo priznati da e, su to nasilje vršili vojnici koje su e, osposobljavale Ujedinjeni narodi. I e, pa je to dobilo i potrebu Evropske unije, to osposobljavanje. moramo E, e, priznati da su i europska poduzeća nekako u tome sudjelovala. E, to je jedno od najmračnijih poglavlja kolonijalne povijesti. Počinitelji trebaju biti kažnjeni, ali moramo ići i dalje. Siromaštvo u cijelom svijetu to je priznatni uzrak uzrok e, e, nasilja i sukoba. To znači za mene da moramo se boriti protiv siromaštva. E, draga kolegice, nemamo mnogo vremena. Ja ću reći još samo dvije rečenice moramo spriječiti da se oružje e, iz Europe prodaje u druge dijelove svijeta i da strateški partneri e, dobivaju e, potporu u, i to konstantno. Mi smo suodgovorni za ono što se događa ženama u vašoj zemlji. Hvala. Hvala lijepa, oprostite. Ako govorite previše, onda neki kolege neće moći dobiti riječ. To ste morali reći i drugim govornicima, a ne samo meni. E, sada, e, sada vrijeme prolazi već smo e, pred krajem. gospođa Dok Bile. Hvala vam i u ime zelenih također želim čestitati dobiti na Caharov nagradi također na vašem radu za pomoć ženama, ali isto tako i na tome što radite na političkoj razini da pronađete rješenje ovih problema. Mislim da ste eh, odgovorili na većinu mojih pitanja, ali samo bih istaknula da u odboru za ljudska prava Željeli smo dva puta putovati u istočni Kongo, isto tako u vašu bolnicu, no zbog neprestanog nasilja nismo mogli dobiti dopuštenje za putovanje, tako da je vrlo lijepo imati vas ovdje. U našem odboru za ljudska prava također imamo e, izaslanstva žena iz e, regije Great Lakes koje su kao i vi objasnile koliko su protrpjele kada su otišle na policiju, govorile o tome što im se dogodilo i isto tako e, što su morali ljudi sami preuzeti odgovornost i pobrinuti se za te silovatelje u svojoj zajednici. Dakle, rekli ste da je vrlo važno pitanje osnažiti borbu protiv nekažnjavanja zbog toga što je također važno za žrtve e, da počinitelji budu privedeni pravdi i da je to nešto što može pomoći u njihovoj terapiji. No imam jedno pitanje, opisali ste situaciju u svojoj regiji, a to je masovno silovanje, gdje su zapravo počinitelji e, i žrtve ljudi od nadolazećih generacija. I kada pogledamo situaciju gdje u Liberiju, u građanskom ratu, preko 50% svih žena u društvu su iskusile e, spolno nasilje, postavlja se pitanje kako društvo kao takvo, kako će se nositi sa time u dolazećoj generaciji? Dakle, kakav će biti, kakav će biti odnos između žena i muškaraca? Dakle, moje pitanje je da li vi ili grupe u Kongu pokušavate surađivati s drugim društvima koje su ranije imale, ali jednako grozna masovna silovanja, po tom pitanju je zapravo kako se nositi s time u sljedećoj, dolazećoj generaciji stanovnika. Hvala. Gospodin Bašir. gospodine predsjednice, bit ću kratak zbog vremenskog ograničenja. Ja bih želio čestitati doktoru Mukvegevu na njegovim postignućima i na osvajanju nagrade e, Sahara koja je zaslužena zbog truda i napornog rada. Mi svi imamo majke, kćeri, sestre. Ja sam e, jučer imao privilegiju što sam mogao biti sa svojom majkom, unukom, snahom i to je bilo prekrasno iskustvo. E, kada bih ove sve djevojčice masovno slavne u Kongu pokušao doživjeti kao svoje čeri, majke, ne bih pogrešio da kažem da smo jednostavno svi zajedno e, da svi zajedno sastavljamo ljudsko društvo. Ono što se događa u Kongu, nažalost događa se i Rohingama u Mijenmaru, nažalost događalo se i u Šrilanci. Lanci i kao što ste s pravom rekli, e, to je zapravo bio dio jedne strategije. Cijela zajednica se sustavno siluje, siluje se e, velik broj ljudi e, masovno, istodobno i to javno. Dakle, velik broj ljudi prisiljava se na bijeg iz sela, napuštanje svojih domova i to se naziva etničkim čišćenjem. I mi u Europi imali smo iskustvo takvo prije manje od dva desetljeća u Bosni. Dakle, dok govorimo s pravom o onome što se događa, moramo isto tako imati na umu ono što se događalo i u prošlosti. Moje pitanje vama je, gospodine, s pravom kažete da postoji potreba za pravdom, potreba za odštetom i postoji put ka pravdi. I lijepo ste e, razgraničili to i slažem se s vama, no kako doći do toga? Postoji potreba za pravdom i potreba za očitom. Možete li nas prosvjetliti kako pravo do toga doći? Hvala. Imamo još samo deset minuta. Naši prevodioci će e, otići. Gospodin Mukwege se će sada odgovor. Gospodin Ward ima riječ. bilo sam dirnuta što sam ovdje. Ovo mi je prvi puta da sam u parlamentu, prvi put da sam političar u životu i imala sam zapravo hrabrost kandidirati se zbog nasilja e, protiv žena. E, čuti, biti ovdje i slušati vašem radu dosta je dirljivo i dveze se na moje rad u odboru za ravnopravnost žene i slanstvo za Afriku, Karibu i Pacifik. E, ja sam također zalažb za razvoj i lijepo je čuti složenim vezama između ljudskih prava, socijalne pravde, e, gospodarstva, moći, politike, ustavnih pitanja. Prošli tjedan e, sam iz parlamenta vratila se u Downing Street u Veliku Britaniju kako bih e, bila sa svojim sestrama koje su predavale Velikoj Britaniji jednu peticiju, jednu predstavku jer sve je gora situacija brizi za žene koje su proživjele ovakve stvari ili žene koje traže azil. I diljem svijeta vidim da se smanjuje pomoć, podrška ženama koje su pretrpjele seksualno nasilje. Upravo smo u dvorani za plenarne sastanke razgovarali o razvojnom okviru i užasno to mogu reći da sam čula koji je stav nekih stav kolega u parlamentu o proračunu Europske unije koji bi trebao biti samo smjeren ka borbi protiv malarije primjerice. I pitam se iz vaše perspektive, suradnje sa Europskom unijom, koliko smatrate da je važna pomoć i podrška koju pružamo kao Europska unija e, radu koji vi provodite sa ženama koje su iskusile silovanje u ratu. Hvala, gospođa Prost. Eh, också I ja bih željela pohvaliti vas na vašem radu ili komentirati nešto što smo već čuli. A to je da naglasim kako se ovdje ne radi samo o problemu koji se tiče Afrike, Bliskog istoka, već da se ovo događa i u Europi, primjerice e, događalo se to u ratovima na Balkanu. I to je potrebno spomenuti. I kao što ste rekli, ovo nije novi problem. Žene se s ovime suočavaju neprestance tijekom rata. No vjerujem da sada uz ovaj stav koji smo izrazili u Europskom parlamentu odlukom da vam dodijelimo ovu nagradu, pokazujemo da smo se odmaknuli od vezivanja ovo uz ljudska prava, već govorimo o ovome kao prioritetu u sigurnosti i ovdje bi trebalo biti uključene vlade, civilno društvo i ukoliko ovo ne učinimo nečim sramotnim, sramotnim činem, e, nikada se niti žene neće moći vratiti normalnom životu bez osjećaja osude u budućnosti. Ukoliko se stvari ne poboljšaju, možemo biti sigurni da će eskalirati, tako da je ovo doista pitanje sigurnosti i tako bi se time trebali pozabaviti u parlamentu. Želim vam sve najbolje vašim aktivnostima. E, doktore Mukwebe, imate riječ vrlo brzo moram reći da danas radimo na širenju model e, e, rješavanja u našoj bolnici i u, drugim zonama gdje imaju slične e, gdje postoje slični problemi mm, mi imamo kontakte ja sam se susreo s jednom Afganistankom koja nam je došla E, jer e, kad sam e, ja govorio bila je u suzama i rekla je da u njenoj zemlji žene imaju istu situaciju a nemaju se kome obratiti one umiru u svojoj boli mi smo u kontaktu na, sa na primjer sa ekipama u Burkini Faso gdje ćemo eh, imati istu akciju gdje ćemo eh, liječiti eh, žene koje su osakačene u uh, nasilju, u seksualnom nasilju. Podrška Evropske unije našoj, našem radu je vrlo važna bez e, te pomoći ne bismo mogli raditi ono što radimo e, imamo i fizičko i psihičko liječenje žena e, eho nam u tome pomaže u, na ta oba područja to su žene koje su potpuno bespomoćne mi ih liječimo besplatno potpuno besplatno ali rekao sam jednako je važno i psihičko i fizičko liječenje ova crvena crta laska me što ste spomenuli ovo pitanje ova crvena crta se mora povući pred nasiljem i silovanjem kao ratnim oružjem to je naša zajednička odgovornost na nivou zajednice mi e, mi sada razgovaramo u Demokratskoj e, Republici Kongo, e, mi razgovaramo sa raznim institucijama, institucijama koje uživaju povjerenje vlade. Zašto ali vrlo uh, često imamo ljude koji su na pozicijama vlasti, a koji su sami krivi za to nasilje, koji sami sudjeluju u tom nasilju, na primjer cestu. E, e, zakoni koji se usvajaju, oni se moraju provoditi. Imamo jedan od najboljih zakona protiv e, seksualnog nasilja, ali u provedbi taj zakon E, e, je e, on se zapravo ne provodi jer kao što sam rekao vrlo često su sami krvnici na vlasti pa oni taj zakon ne provode. Mm. Mislim da međunarodna zajednica mora pomoći. Poznajemo zemlje, poznajemo ove naoražene skupine teroriste, znamo tko koristi ove metode protiv civilnog stanovništva i žena. E, neke e, postoje akcije kojih u tome mogu spriječiti e, recimo neka vojna skupina koja koja se koristi tim metodama e, čak i ako ih štite e, njihove države možemo im e, zabraniti da uđu u zemlju možemo im ukinuti vize i E, ne smijemo pružati e, zaštitu ili e, dozvoljavati ulaz u zemlje takovim ljudima. To su Hvala. E, možemo također zamrzavati i imovinu e, i e, bankovne račune takovih počinitelja. Prema tome, međunarodna zajednica tu može mnogo napraviti. Um, ova crvena crta mora biti u svijeti svih nas moramo svi imati na um ozbiljnost ovih e, e, zlodjela e, mislim da je to nešto što se stalno ponavlja a možemo to spriječiti hvala lijepa Hvala lijepa doktoru, doktore Mukvege kada imamo nekoga poput vas onda svijet postaje malo prihvatljiviji e, i mnogo vam zahvaljujemo doviđenja